izvješće Grizbek eh, radi se o pravo na prednjivu nevinosti i pravo da osoba bude prisutna na svom vlastitom suđenju. I e, sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi eh, Grisbek. gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, mada je jako kasno. Veoma mi je drago da mogu nešto reći vezano za ovu direktivu o e, prezumciji nedužnosti. Mi smo e, dosta o tome raspravljali, to je dosta bilo e, teško, ali mislim da smo postigli dobar dogovor. To je jedan ambiciozan e, pravni tekst o ovom e, ključnom načelu kaznenog prava. 31. ožujka prošle godine, dragi kolege, vi ste mi dali jasan mandat. Stav e, parlamenta je bio solidan, čvrst. Tražilo se veća zaštita osumnjičenih osoba, osoba koje su pod istragom. Ova direktiva e, je trebala harmonizirati nacionalne odredbe tako da one postanu jače, a ne slabije. Znači pravo da e, vlasti nikoga ne smatraju krivim, ne proglase krivim prije nego što to učini sud, to je veoma važno. Primjerice kod e, napada na Charlie Hebdo u Francuskoj, jedan mladi student je optužen da je sudjelovao, mada je u to vrijeme bio mm, na nastavi i njegovo ime se e, objavilo u medijima, mada je bio posve nevin. I činjenica da je njegovo ime bilo na taj način e, upleteno je zaista strašno. Znači, vlasti prije nego što se donese osuđujuća presuda uopće ne smiju ni na koji način E, dovoditi u e, sumnju da je neka osoba kriva, proglašavati je krivom. I na javnoj raspravi na sudu te osobe ako su iza e, rešetaka ili odjevene u zatvorsku odjeću, to na neki način utječe na percepciju njihove krivnje i na taj način se umanjuje ta prednjeva nevinosti. E, znači, e, slike iz suda se ne, sa suda se ne smije objavljivati. I također imamo načelo indubio pro reo, ako ima ikakvih dvojbi, e, onda sud mora dosuditi u korist e, optuženog i ta osoba mora biti proglašena nevinom. E, naravno, optužba mora iznositi, tužitelji moraju iznositi svoje dokaze, moraju dokazati krivnju i mi smo se borili protiv eh, bilo kakve mogućnosti da se teret dokazivanja prebaci na drugu stranu. To se može omogućiti samo u veoma ograničenim eh, situacijama gdje postoji prednjiva krivnje. Eh, tu se radi i obrani šutnjom. Obrana šutnjom je apsolutno pravo to može djelovati kao nešto što uopće ne treba posebno napominjati, ali u nekim situacijama ako se neko brani šutnjom to može predstavljati implikaciju da je ta osoba kriva. Tu imamo također i pravo da osoba e, bude prisutna na vlastitom suđenju i imamo također e, pravila o e, dopuštenost dokaza koja su e, nacionalna pravila za dopustivost dokaza a tu se pozivamo i na konvenciju o ljudskim pravima gdje kaže da dokazi e, dobiveni mučenjem da onda se automatski proglašava ta osoba nevinom sada dajem riječ e, povjerenici Jurovoj. Čestitam izvjestiteljici Grizbak i su izvjestiteljima, odnosno izvjestiteljima u Sijeni ko, na njihovom radu koji su omogućili svojim naporima da se postigne brzo, brzi dogovor oko ove direktive. Mi zaista želimo imati učinkovitu e, primjenu ovog načela presumpcije nevinosti i pravo na pravično suđenje i da se zaštite prava e, optuženih osoba u Europskoj uniji. Danas imamo velike razlike u zaštiti te prezumce nevinosti u Europskoj uniji kao što možemo vidjeti na osnovu toga da Europski sud za ljudska prava često donosi osuđujuće presude protiv mnogih zemalja. Ovo je jedan pažljivo ravnotežen test koji se zasniva na Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i na e, sudskoj praksi Europskog suda ljudskih za ljudska prava. Također ne smije se javno govoriti o krivnji, imamo jasna pravila o teretu dokazivanja koje je uvijek na tužiteljstvu i indubio pro reo, e, znači ako ima kakvih dvojbi mora se donijeti presuda u korist optuženog. Pravo da osoba sama sebe ne optuži, branjenje su šutnjom i tako dalje su također ovime zaštićeni. To je sve dio ovog prava na pravično suženje. Kao prvo imamo pojašnjenje našeg razumijevanja teksta koje se odnosi na pravo na obranu šutnjom i pravo da osoba samu sebe ne optuži, odnosno ne iznosi optužujuće dokaze. I također radi se o teretu dokaza. I e, tu je izbrisan jedan e, članak e, vezan za prezumcije činjenične ili pravne prirode i mi smo htjeli da to bude u tekstu kako bi sve bilo precizno definirano. No, ovaj kompromis je ipak e, zadovoljavajući. Standardi izneseni u ovoj direktivi će na taj način postati dio pravne stečevine Europske unije, te će se na taj način provoditi. Komisija će pratiti transpoziciju i provedbu ove direktive u zemljama članicama i osigurat će da se u praksi ona primjenjuje na ispravan način. Gospođa Gal. Hvala. Povjerenice, kolege, želim zahvaliti i čestitati Natali Grispah, izvjestiteljici, na odlično obavljenom poslu. Ovo je veoma kompleksan i važan dosije. E, prezumpcija nevinosti je jedno, jedno od najvažnijih načela i e, pretpostavka za pošteno suđenje a mi zaista moramo zajamčiti poštena suđenja u Europskoj uniji i zaštititi pravo na obranu. Kao izvjestiteljice u Sijeni zadovoljna sam ovim e, uravnoteženim dokumentom. Za nas je važno da se zajamče prava osumnjičenika i optuženih osoba i da se naglasi ovaj važno načelo prezumcije nevinosti, a da se pritom ne ugrozi provedba zakona. Drago mi je da smo uspjeli postići ovu ravnotežu pa imamo neke minimalne standarde u pravnim postupcima koje će dovesti do toga da naš zajednički pravni sustav u Europskoj uniji se na odgovarajući način provodi. Gospođa Sipel. Hvala. Direktiva o prednjoj nevinosti. Zašto? Nije li to temeljno načelo e, pravne države u zemljama članicama? Da, pa ipak od 2007. do 2012. Europski sud za ljudska prava je e, zabilježio 26 slučajeva kršenja tog načela u 11 zemalja članice. Ne radi se samo o pitanju e, prednje nevinosti koje treba osnažiti mi smo čuli da mm, imamo neka nastojanja da se oslabi pravo e, da optužena osoba samo sebe ne optužuje. I dakle onda u toj situaciji nema, ne, državno odvjetništvo ne dokazuje krivnju nego optuženi mora dokazati svoju nevinost. To trebamo spriječiti i također moramo spriječiti situaciju gdje optužene osobe se Dakle, situaciju gdje optuženi osob, optuženici se nalaze iza rešetaka u sudnici, no u kaznenim postupcima trebamo osigurati prava e, ljudi koji, e, se, koji su optuženi. Također e, pravna pomoć je veoma važan element. Zaista nam je potrebna, potrebno zakonodavstvo Europske unije o predmjevi nevinosti i drugim postupovnim aspektima. Ovo je odličan tekst, ali ništa neće biti od toga ako se on ne bude primjenjivao. Ja očekujem od naših vlada da na učinkovit način e, prenesu ovu direktivu i da se ona provodi u pravi. Gospodin Ujazdovski. Hvala, gozi drage kolege. Zahvaljujem zastupnici Grizbek e, na naporima uloženim u ovo izvješće, na osnaživanju e, prezumcije nevinosti i na velikoj važnosti ovog rada. Ovo je veoma razuman, eh, razumno izvješće koje je zasnovano na kompromisu i ono otvara nove perspektive za osnaživanje ovog ključnog načela našeg pravnog eh, sustava pravnih sustava eh, zemalja članica. Nakon pada komunizma, kada je Poljska postala slobodna zemlja, ona je e, uspostavila kazneno pravo koje se upravo zasniva na prednjevi nevinosti. Glavni elementi su već izneseni, no hoću reći samo još jednom jasno i glasno da mi podržavamo izvješće koje je usvojeno nakon trijaloga, ali odbacujemo sve amandmane zato što su oni opasni i dovode do mogućnosti da se paralizira cijeli postupak. Dakle, ECR će podržati izvješće u onom e, obliku koje je naša izvjestiteljica podržala. Dakle, konačnu verziju koja je bila rezultat rada na trijalozima. A amandmani, kao što sam rekao, sadrže mnogo nerazumnih prijedloga sa stanovništa učinkovitosti provedbe kaznenog prava. Mi čekamo e, nove direktive e, na, u ovoj sferi, e, mislim na kazneno pravo, direktiva koja je veoma, veoma važna za naše, direktiv, za naše građane, direktiva o borbi protiv terorizma i nadam se da će uskoro o tome početi rasprava. Gospodin Albrecht, ne vidim ga. Gospodin Batten. Ovo izvješće e, radi se tu o nekim načelima koji postoje već stoljećima u engleskom common law sistemu. Pravo na obranu šutnjom, prezumcija nevinosti, pravo da se osobi sudi u njenom prisustvu ironično, britanski parlament je već odbacio sva ta načela usvajanjem e, pravne stečevine Evropske unije. Europski nalog za uhićenja omogućava da se europski građanin uhiti u jednoj zemlji bez ikakvog dokaza koji bi bio prihvatljiv dopustiv pred britanskim sudom. Prva dužnost eh, engleskih eh, zastupnika u parlamentu je da zaštite eh, slobode naših građana, a naši su parlamentarci umjesto toga nas izdali. Sada gospodin Lebreton, no imamo plavi karton. Hvala gospođo predsjednice. Jeste li spremni da odgovorite na plavi karton? Gospodin Batten, jeste li... Gospodin Pospišil ima pitanje za vas. Hvala, slušao sam e, ovo što je rekao prethodni govornik. Nije li upravo zato što imamo ovaj e, nalog za uhićenje možemo izručivati građane drugim zemljama članicama? Upravo zbog toga što imamo minimalne standarde u kaznenom postupku i zbog toga možemo e, izručivati optuženike te to upravo i te minimalni standard. Europski uhidbeni nalog omogućava da nevini britanski građani e, budu maltretirani i držani u pritvoru u strašnim uvjetima u Grčkoj, a to je potpuno neprihvatljivo. Moram vam reći da postoji Europska konvencija o izručenju koja se može usvojiti umjesto Europskog uhidbenog e, naloga. Se nadam da će Britanija se toga odreći gdje se još uvijek može izručivati ljude, ali na osnovu pravih dokaza koje će vidjeti pravi sud i razmotriti i vidjeti da li zaista postoje osnovane sumnje protiv tih osoba prije izručenja, ne e, nakon. A sada gospodin Breton. Hvala. Hvala vam. Presumpcija nevinosti je temeljno pravo, ali Francuskoj u tom smislu nije potrebna zaštita od Evropske unije. Imamo izjavu uh, u Francuskoj koja to čini bolje nego bilo kakav uh, ovdašnji dokument. Kazneno pravo također treba ući u, uh, u nadležnosti zemalja članica prijedlog e, direktive u članku 5 upravo mijenja postupak vezan uz e, dokazivanje krivnje. I to zabrinjava. U 17. stavku također stoji da se osumnjičenika može prisiliti da pruži e, dokaze, zašto ga onda ne bismo mučili već kad smo tamo. Kada je riječ na načelima, šteta je već načinjena, ova unije, ove unija bankara i lobija, ovo je sloboda je nešto što je sasvim udaljeno od ovih mjesta. Hvala lijepo, zastupnica e, Musolini. Kolega koji je govorio prije mene rekao je već imamo presumpciju nevinosti u Francuskoj, pa jednako i u Italiji imamo dakle e, ove nova načela, međutim ona se stalno krše, zato je ova direktiva Važno. Ja bih se htjela dotaknuti ravnoteže prava između obrane i optužbe. U Italiji vrlo često, ja govorim e, o primjeru žena, mi smo danas odjenuli ovu majicu upravo kao znak podrške ženama iz Kelna koje su bile zlostavljane i vrlo često e, žrtva ima manje učinkovitu obranu od one primjerice silovatelja. Nadam se da će ova direktiva doista naći svoju primjenu i kada je riječ o minimalnim e, standardima, za koje se nadam da će se povećati e, u svim europskim zemljama, kako bismo e, dali, kako stoji u direktivi, vratili povjerenje u pravosudne sustave. Jasno je da se ona odnosi prije svega na kaznena djela, Minutu 30 imam na raspolaganju predsjedavajuća. Ka što, što se tiče širenja e, vijesti, također imamo dio u direktive koji se ovoga tiče. Nadam se da će to primiti na znanje i tužiteljstvo i tisak. Što se tiče optuženika, um, um, osumnjičenika, ne bi smio odmah biti proglašen e, krivim u svim etapama postupka. To je, mislim, vrlo važna, važan novitet. Hvala. Zastupnica Kinići, izvolite. Hvala vam. Želim zahvaliti koleci Grisbeck na odlično obavljenom poslu. Presumpcija nevinosti je u temeljima pravne države. Međutim, bez zajedničkog sustava garancija imali smo čitave čitav niz kršenja, naročito u kada je riječ o priznavanju e, propisa koji se tiču preventivne konfiskacije dobara u borbi protiv mafije. Ovdje odbor e, Libe pojačao prijedlog komisije i drago mi je da konačni tekst sadržava te izmjene kroz koje sam ja dala vlastiti doprinos putem amandmana. Određeni aspekti poput e, tereta dokaza, pravo na pravni lijek i tako dalje i kod ovih aspekta smo pronašli uravnotežena rješenja pravilno pravno tumačenje tamo gdje je to potrebno i uz pomoć europskih sudova također će doprinijeti poboljšanju propisa i nacionalnih praksi koje će se sada trebati povinovati ovim e, propisima. Hvala. Zastupnik Ždehovski, izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodjo, povjerenice, simbolično je da danas ovdje sjedimo u vječnici i pregovaramo o ovoj direktivi, dok e, vi jako dobro znate o krivnji nevidnosti u Češkoj i vi ste bile povlačeni po e, novinama i optuženi za nešto što niste učinili. I zbog toga vas, vam se divim, vama i vašem postupanju. Zašto bi trebali primjenjivati ovu direktivu? Pa svaki osumnjičenik bi trebao biti nevin dok se ne dokaže njegova krivnja. Za mene je to nešto što dolazi automatski i niti jedna europska zemlja ne bi trebala drugačije postupati. To je temeljno pravo svakog kaznenopravnog sustava i to mora biti zajamčeno svima. To je ključni instrument koji garantira pošteno suđenje bilo gdje u, e, u, u, u Europskoj uniji. Unija ne bi trebala samo podržavati presumpciju nedužnosti i pravo na nju, već treba jamčiti i nadzirati njenu provedbu. Hvala lijepa. Hvala, zastupnik e, Buda. Hvala vam. Evropska unija i njene institucije uvijek, su, uvijek se brinu o poštovanju ljudskih e, prava i temeljnih sloboda. Presumpcija nevinosti je pravo i vrijednost koja uživa veliku pažnju zemalja članica i institucija. Njena konsolidacija i traženje mehanizama da ju se zajamči tijekom cijelog pravnog postupka su pretrpili niz izazova u pravosudnim sustavima naših zemalja koji su međusobno različiti i jako složeni. Sudske odluke bi trebali imati jednaku snagu bez obzira na zemlju u kojoj su izrečene. Jasno nam je da postoji potreba razvijanja danje pravosudne suradnje u u ovom smislu među zemljama članicama. Zato trebamo imati zajedničke, minimalne zajedničke standarde kada je riječ o poštenom suđenju tijekom cijelog kaznenopravnog postupka. Vjerujemo da je važno da svako tko je optužen za kazneno djelo treba imati pristupa odvjetniku u kaznenopravnom postupku i pravo da komunicira sa trećom stranom i konzularnim vlastima tijekom uhićenja. Usvajanje ove direktive znači da će se nuditi dodatno jamstvo na pošteno suđenje i da nitko nije kriv, e, kriv prije nego li mu se dokaže krivnja. Hvala lijepa. Posljednji govornik, zastupnik Radev. Datel, prezumcijata za nevidnost je osnopolagaš... Gospođo predsjedavajuća, presumpcija nevinosti je na temeljno načelo kaznenopravnog postupka u demokratskim zemljama. U Europi imamo jedinstvenu priliku pokazati ostatku svijeta kako se treba razvijeti kazneno pravo i postupovno pravo. Ovo je doista veliko postignuće da će se e, presumpcija nedužnosti dakle, primjenjivati u svim e, etapama postupka sve dakle do konačnog odgovora na pitanje je li ta osoba dakle, počinila kazneno djelo. To će jamčiti pošteno suđenje osoba koja je optužena ili osumničena, tek tada će biti proglašena krivom. Samo sud to može učiniti, dakle utvrditi krivnju na osnovu dokaza. I konačno, optuženik ne bi smio izgledati kriv, zato što to može utjecati na percepciju javnosti. Istovremeno, to ne znači da se njegovo kretanje ne bi smjelo ograničiti ukoliko je to potrebno. Mislim da minimalna evropska prava koja se tiču prezumcije nedužnosti mogu jamčiti e, pošteno suđenje i učinkovito primjenu međunarodnih priznanja presuda. Daću riječ trima govornicima. U postupku KDI, prvi ima riječ zastupnik e, Kelly. Presumpcija nedužnosti je temeljni stup demokracije. Mi dobro je da to večeras naglašavamo. To nije slučaj, naime, u svakom slučaju. Kad kad je teško držati se tog načela, naročito tijekom posljednjih godina, to zbog ekonomske recesije, neki su ljudi postali nepopularni poput e, bankara, političara, često ih se optuživalo za zločine koji su se često spominjali u medijima Međutim, ti često se pretpostavljali da su krivi i prije samog suđenja. Nakon što su oni propatili, i kao i njihova obitelj, dakle, nakon što su prošli kroz sve to, često nisu bili proglašeni krivima. Dakle, moramo uspjeti pomiriti ova dva načela što više, što češće možemo. Hvala vam, zastupnik Ogonos. Hvala vam. Evropska direktiva koja se tiče presumpcije nedušnosti nikako je danas raspravljamo jest još jedan korak u zaštiti temeljnih e, sloboda. Važno je jasno reći da presumpcija nedužnosti podrazumijeva čitav niz posljedica po pravni postupak. Zato moramo jasno reći da se ove odredbe smatraju legitimnima, jedino ako je riječ o postupcima koji su povezani isključivo sa mm, kazanim dijelom koji, o kojem se raspravljava u kaznenopravnom postupku, I dakle da posljedice više ne postoje ukoliko se osumnjičenik proglasi nevinim. Hvala vam. Hvala vam. Mislim da u ovom, u slučaju pravna osnova nešto drugačija nego što to inače slučaj. Komisija to jako dobro zna. Ja sam bio ministar pravosuđa kada se prenosio u naše zakonodavstvo uhidbeni nalog. Dakle, osoba se može izručiti jedino ukoliko se u drugoj zemlji garantira jednako postupanje, jednaki uvjeti i upravo to je ono što je najvažnije imati zajedničke postupovne standarde. Zato podržavam ovu direktivu i želim čestitati izvjestiteljici. Ukoliko se evropske građane želi izručiti drugim evropskim zemljama članicama, tada moramo imati zajedničke standarde u kaznenom pravnom postupku, jer u suprotnosti to neće funkcionirati. Hvala lijepo, riječ ima povjerenica Jurova. Dragi zastupnici, ova direktiva o premjevi nevinosti je još jedan e, korak e, prema našem cilju. Europi kao područje slobode, sigurnosti i pravde slijedi direktivu o tumačenju i prevođenju e, koja je donesena 2010. direktivu o informiranju donesenu 2012. i direktivu o pristupu odvjetniku donesenu 2013. Željela bih vas e, potaknuti da glasujete sutra za tu direktivu i već e, s veselim glasovanju o direktivi o posebnim zaštitnim sredstvima za djecu o kojoj smo se suglasili prije Božića. I naposljetku uvjerena sam da ćemo također moći pregovarati i o direktivi o pravnoj pomoći na isti konstruktivan i odgovoran e, način u takvom duhu. Hvala. A sada zastupnik Grisbek. E, Hvala gospođo e, predsjednice. Želim kratko e, zaključiti. Nakon doprinosa kolega želim naglasiti da usprkos činjenici da imamo nacionalno zakonodavstvo koje uređuje prednje nevinosti, i njene sastavne dijelove imamo toliko povrede tog prava diljem Europe, vidjeli smo brojne primjere, a istovremeno e, to temeljno pravo e, erodira. O to je e, jako bitno pravo ako želimo E, izbjeći e, proizvoljna nepoštena suđenja. E, to je jedna od stupova demokracije i zato nam je važno da uspijemo postići ovaj solidni dogovor u trenutku kada su demokracija i prava napadnuti čak i na europskom prostoru. Uz svoju pravnu naobrazbu ponosna sam što e, sudjelujem u oblikovanju e, toga, kao što je rekao moj sunarodnjak gospodin e, Lepoton, rekao da ima, da vrlo kratka, ima samo 15 članaka, i e, e, zaslužuje pozornost svakoga koji ima pravno obrazovanje. E, e, e, kao što je rekla većina kolega, ova direktiva proizlazi iz plana Europske unije o postupovnom pravu, a iznad svega iz procesa izgradnje one Europe koja većina nas teži. Europe, Europe koja poštuje prava obrane i dosljedno e, među državama članicama i građanima. I na posljedku želim e, e, se vrlo topo zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na teškom poslu koje su radili. dosadno su doprinijeli izgradnje ovog teksta. Želim zahvaliti povjerenici Jurovoj. Ona je u ime komisije E, e, zaista e, bila vrlo pozivna i od pomoći želim zahvaliti vijeću prvo latvijskom onda luksemburškom predsjedništvu koji su zajedno s nama završili rad na ovom tekstu zahvaljujem svim timovima koji su tako puno radili da postignemo ovaj rezultat i vjerujem da ćemo sutra vidjeti široku većinu u parlamentu koja će potvrditi ovu direktivu o prednjevi nevinosti koja, kao što su rekli brojni kolege i vi gospođo povjerenice, će biti dio sveokupne strukture o postupovnim pravima. Hvala vam na pozornosti. Rasprava je završena, a sljedeća stavka na dnevnom redu je zajednička rasprava o usklađivanju unutarnjeg tržišta. A sada imamo izvješće predsjednice. Dosta je kasno. E, pratimo ovu raspravu već dugi niz e, sati. Želimo sudjelovati u postupku e, spontanog e, javljanja. Što ćemo raditi sad u ovoj raspravi? Hoće li spontano javljanje moći iskoristiti samo tri osobe ili ćete sjediti taj postupak? To je važno da ne čekamo bez ikakvog razloga. Ako ćete dati to pravo samo trojici ljudi, ne možemo onda samo sjediti i gledati. Molim vas recite nam kakav će biti postupak postupak. Predsjednik može odlučiti koliko ćemo dati e, e, e, prava na spontano javljanje. Sada ćemo nastaviti. Imamo izvješće o osobnoj zaštiti opremi, onda imamo aparate na plinovita goriva i na koncu zadnje imamo gospod,